toga to imenovanje odobreno. Zatim imamo isto tako izjavu vijeća u prvom čitanju u kojem su opravdali svoju odluku o položaju komisije i nakon ove plenarne sjednice ćemo to obznaniti. Postoji rok od tri mjeseca e, za koji imamo rok za uspostavljanje našeg mišljenja i taj rok počinje od sutra 24. svibnja. A sada prelazimo na već, dakle, ovo, ove točke koje smo spomenuli, dakle, radi se o članku 140, odlomka 2, poslovnika i ja sukladno tome predlažem da prvu točku dnevnog reda o povredi ljudskih prava, demokracije i vladavine prava u Guantanamu što se tiče štrajka glađu zatvornika da jednostavno odobrimo tu rezoluciju bez rasprave. Postupak ćemo potvrditi kroz ovu rezoluciju. Stoga vas molim da sada pređemo na glasovanje. Otvaram glasovanje. Molim vas, glasujte sada